Colleagues, please take seat. Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo započeli naš e, sastanak međuparlamentarnog odbora. E, na samom početku želim iskazati dobrodošlicu svim predstavnicima nacionalnih parlamenta pone prije Sejmi iz Latvije. zemlje koja predsjedava Europskom unijom, odnosno Europskim vijećem. Pozdravljam sve predstavnike i svih drugih nacionalnih parlamenta. Dobrodošli na ovaj sastanak koji je sastavni dio našeg procesa parlamentarnog tjedna i predstavlja jedan od e, elemenata procesa u sklopu kojeg možemo voditi izravni dijalog, a to je proces koji zahtjeva intenzivnu suradnju između nas i nacionalnih parlamenta. E, Definirali smo dvije važne teme o kojima će biti riječi. Imaćemo dakle dva sastanka. Na prvom sastanku govorit ćemo o koordinaciji na razini Europske unije u pogledu agresivnog poreznog planiranja, porezne prijevare i porezne utaje. E, na drugom sastanku tema će biti odgovornost nadzornih tijela u financijskim uslugama, a posebice u sklopu e, bankovne unije. Želio bih vas izvijestiti da u svjetlu velikog broja sudionika na ovom međuparlamentarnom tjednu neće e, biti moguće da se svi jave za riječ i govore, međutim pokušat ćemo osigurati da što više domova e, sudjeluje u raspravi. E, svaki dom, svaki parlament koji se javi za riječ imat će na raspolaganju najviše dvije minute po potrebi ćemo se nastojati prilagoditi. U dvorani imate i kartice za javljanje za riječ i možete ih popuniti. E, svi oni koji se žele javiti za riječ, dolaze iz nacionalnih parlamenta ili europarlamentarci. E, imat ćemo e, raspravu u kojoj ćemo dati priliku trojici predstavnika nacionalnih parlamenta da govore i jednom zastupniku u Europskom parlamentu. Prelazimo na naš dnevni red. Mislim da je svima jasno zašto smo definirali ove teme za naše sastanke kao iznimno važne u Europskoj uniji. E, mi ćemo također pokrenuti inicijativu na parlamentarnoj razini, o njoj se tek treba donijeti odluka, no u svakom slučaju ovaj odbor, odbor Ekon, pripremit će e, zakonodavni izvještaj e, u kojem će temeljem analize postojećih problema i nedostataka definirati ona područja u kojima je potrebno da komisija podnese konkretne zakonodavne prijedloge kako bismo poboljšali naš zakonodavni okvir u području oporezivanja. Što se tiče specifične prirode ovih nadležnosti i posebne uloge nacionalnih parlamenta u ovom području čini mi se iznimno važnim s vama razgovarati o ovoj temi. E, sada dajem riječ našim govornicima koji će govoriti po pet minuta, e, njih trojica, a nakon toga ćemo imati raspravu. Prvi govornik je gospodin Buakard Balc. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala Roberto. Kao prvo dopustite da vas pozdravimo ovdje u Briselu. Dobrodošli na ovu vrlo važnu razmjenu mišljenja. Poštovane kolegice i kolege, e, dame i gospodo, E, problemi koji su povezani sa porezivanjem iznimno su važni. Borba protiv e, porezne prijevare porezne utaje visoko je na listi prioriteta tijekom zadnjeg parlamentarnog saziva, a rasprava se intenzivira tijekom ovog mandata. Što se tiče veličine e, sive ekonomije, na nju otpada iznimno veliki udio BDP-a procjenjuje se da svake godine 1 bilijun eura je vrijednost e, porezne utaje i porezne prijevare. E, ovo nije pošteno u odnosu na one koji teško rade i daju svoj porezni doprinos i plaćaju poreze kako bi društvo moglo uredno funkcionirati. E, kao što je očito, to ima veliki utjecaj na određena područja kao što je obrazovanje, kultura, E, socijalni aspekti. Osim toga nastaje nepovoljno okruženje što se tiče poštene tržišne utakmice e, i iz tog razloga e, postoje dodatne poteškoće u zemljama koje pokušavaju uspostaviti stabilne financije. Porezna prijevara, porezna utaja dovodi u pitanje povjerenje građana u državnu upravu. Jako je važno naglasiti da postoji velika razlika između porezne prijevare i porezne utaje. E, porezna utaja je zakonita, ali e, ne propisno e, korištenje mogućnosti za umanjenje porezne osnovice, dok je porezna prijevara nezakonit postupak kako bi se izbjeglo plaćanje poreza uopće. I zato je jako važno poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se suzbijala porezna prijevara i porezna utaja. Sve zemlje suočene su s ovim problemom. E, postoje, postoji potreba za prekograničnim mjerama kako bi ova borba protiv porezne prijevare bila učinkovita. Mi u Europskom parlamentu podržavamo ovaj pristup e, u borbi protiv e, porezne prijevare, izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje. E, cilj je da svi poslovni subjekti, svi gospodarski subjekti ispunjavaju svoje obveze i plaćaju porez u zemljama u kojima posluju. Kao rezultat ostvarit će se e, dostatni porezni prihodi u državama članicama koji će omogućiti da se građanima moguće bolje javne usluge. Svi mi ističemo da je važno e, na odgovarajući način poduzeti potrebne mjere koordinaciju ovih mjera i to po mogućnosti na globalnoj razini. A posebno sada kada su financijske usluge mobilne i međusobno povezane. Podržavamo poreznu koordinaciju a ne toliko porezno usuglašavanje, harmonizaciju. Jako je važno potaknuti moderniziranje poreznih sustava u državama članicama. E, u skladu sa propisima temeljem primjernog zakonodavstva Europske unije, e, propisi o oporezivanju ograničeni su na postupke konzultacije. To znači da države članice imaju velike ovlasti u ovom području. U tom kontekstu mi smo uvijek podržavali e, kao e, pučani države članice u uvođenju učinkovitijih mjera kako bi se eliminirale neopravdane olakšice i kako bi se suzbilo smanjenje porezne osnovice i preseljenje dobiti. A cilj je unaprijediti borbu protiv porezne prijevare i porezne utaje i to i u odnosu na treće zemlje. Europski parlament želi otići korak dalje što se tiče transparentnosti, koordinacije i e, konvergencije e, politika na području oporezivanja e, dobiti. Cilj je osigurati što skorije mjere u pogledu prethodnih poreznih mišljenja, odnosno posebnih poreznih aranžmana. E, odbor Ekon pripremit će potrebne izvješće i u e, njemu navesti e, prijedloge za poboljšanje transparentnosti i koordinacije što se tiče usuglašavanja na području oporezivanja dobiti. U međuvremenu potičemo zemlje da dalje rade na uvođenju veće razine transparentnosti, posebno u pogledu prethodnih poreznih mišljenja. E, odredbe o automatskoj razmjeni podataka u području oporezivanja sada su na snazi nešto više od mjesec dana. Države članice učinile su mnogo kako bi Europska unija postala vodeći subjekt što se tiče automatske razmjene podataka Pozdravljamo prošlogodišnje sporazume koji su ostvareni u području automatske razmjene podataka na vijeću i e, na sastanku G20 u Brisbaneu. E, globalni standardi izvješćivanja za automatsku razmjenu e, informacija na recipročnoj osnovi predstavljaju nešto što je potrebno dalje promicati izvan okvira G20. Drago nam je što je vijeće prošli tjedan donijelo odluku o tome da se donesu izmjene e, direktive o e, matičnim i ovisnim društvima kako bi se izbjeglo porezno e, izbjegavanje plaćanja poreza i agresivno porezno planiranje. Cilj je spriječiti zlouporabu ove direktive za potrebe izbjegavanja plaćanja poreza i isto tako cilj je ostvariti veću dosljednost u primjeni ove direktive u različitim čitim državama članicama. Ponavljamo, naš je da države članice dogovore zajedničku konsolidiranu poreznu osnovicu, da prihvate taj prijedlog jer smatramo da je to dugoročno i sveobuhvatno rješenje e, što se tiče e, poreza na dobit. I na koncu želio bih istaknuti da parlamentarna zakonodavna rezolucija o tom pitanju predstavlja nešto što će služiti kao dobra osnova za razumni kompromis. U ovom trenutku parlament radi na osnivanju odbora koji će se baviti istraživanjem prakse u svezi sa prethodnim poreznim mišljenjima, poreznim aranžmanima i čekamo prijedlog komisije e, što se tiče e, daljnjeg razvoja e, u području razmjene informacija u pogledu prethodnih poreznih mišljenja, a to očekujemo do proljeća ove godine. Poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo, buduća politika na području oporezivanja treba biti samo težište e, naših političkih nastojanja i na europskoj i na nacionalnoj razini. I stoga vas e, pozdravljamo danas e, na ovaj sastanak i raspravu razmjenu mišljenja sa nacionalnim parlamentima jer je važno naglasiti e, da je potrebno ostvarivati napredak i usuglašavanje politika. Hvala. Zahvaljujem e, Burkhardt, a sada dajem riječ sljedećem govorniku, to je gospođa Annalise Dodds. Izvolite. Hvala lijepa. Iznimno mi je drago što sam danas ovdje na ovom sastanku i što mogu govoriti pred tako puno iskusnih parlamentaraca iz cijele Europske unije. Veselim se raspravi o ovoj temi. Nastojat ću e, ograničiti svoje komentare na predviđenih pet minuta kako bi ostalo dovoljno vremena za raspravu. Mislim da je svima nama kao parlamentarcima jasno da je jako važno e, spriječiti e, to urušavanje e, politika i mjera kada govorimo o porezivanju. Vidimo da postoji i bijes javnosti koji je nastao nakon skandala sa Luksemburgom kao poreznom oazom LuxLeaks i to se nastavlja. I zato je važno da se promijeni situacija jer ispada da e, se zakoni prilagođavaju i da e, se jedna e, porezna stopa primjenjuje na jedno trgovačko društvo, a drugi moraju plaćati drugačije poreze. I vrlo često se govori da je ovo zapravo zadnja šansa za komisiju, a meni se čini da svi mi kao političari imamo zadnju šansu što se tiče e, politika e, nepoštenog oporezivanja e, i to je nešto s čime se moramo baviti tijekom ovog mandata. Iz tog razloga iznimno mi je drago što ste spremni razgovarati s nama o ovom pitanju. E, ne čini mi se da je ovo neko pristrano pitanje, iako je moj kolega e, Balc govorio o stvarima s kojima se ja zapravo slažem i mnoge naše stranke se načelno slažu o načelima. Međutim, ima jako puno različitih aspekata oporezivanja e, trgovačkih društava. Jedan primjer koji je spomenuo gospodin Balc je zajednička konsolidirana porezna osnovica. Općenito, svi se slažu da mora postojati veća razina jasnoće što se tiče definicije oporezive imovine u gospodarskim subjektima u cijeloj Europskoj uniji i to, s time se slaže i OECD, međutim problem je u detaljima. Što smo bliži provedbi, e, vidimo e, da e, ono što su zapravo često manje razlike u tumačenju i to stoji na putu napretku. A mi kao parlamentarci moramo pokazati da je demokratski politički pristup iznimno važan kako bi se prevladale razlike između e, država članica. E, sigurno nije u redu da europski građani i mala i srednja poduzeća plaćaju poreze, a onda postoje neke tvrtke u Europi koje praktički plaćaju skoro nula posto poreza na dobit. E, to je nešto što mi kao parlamentarci ne možemo prihvatiti. I zato moramo ostvariti napredak i e, učiniti korak prema naprijed e, što se tiče ovih mjera. To su stvari za koje se i vi borite u sklopu svog zakonodavstva. Moramo osigurati e, zajedničku konsolidiranu poreznu osnovicu koja će imati smisla. Treba nam zajednička definicija poreznih oaza. E, moraju prestati prijepori oko tog pitanja. Moramo imati mehanizam, možda neki crni popis onih tvrtki e, koje sudjeluju u prihvaćenoj poreznoj prijevari i moramo zapravo iskoristiti ovaj e, zamašnjak koji već postoji e, jer e, multinacionalne tvrtke prijavljuju dobit različito u različitim zemljama i vidimo kako to funkcionira, a postoje instrumenti koje možemo iskoristiti kako bismo to brzo spriječili i moramo brzo djelovati i moramo voditi računa o tome da to traže i mala i srednja poduzeća i mi kao parlamentarci moramo osigurati da se vodi rasprava o tome i da u tu raspravu uključimo šire slojeve nego što je to bio slučaj u prošlosti. S pravom ljudi tvrde da porezna politika ne uključuje socijalne partnere u onoj mjeri u kojoj je to trebao biti slučaj, nisu zastupljeni svi poslovni sektori i e, nisu zastupljeni svi sindikati niti organizacije civilnog društva i to je nešto što je potrebno promijeniti i sigurna sam e, da se većina vas ovdje u ovoj dvorani slaže s tim. Moramo krenuti korak dalje. Nije dovoljna samo transparentnost. Potrebne su i daljnje mjere koje će možda biti bolne. I mislim da svi mi e, koji smo članovi političkih stranaka, posebno onih koje su na vlasti, moramo preuzeti odgovornost E, možda nismo uvijek bili onoliko proaktivni kao što smo trebali biti, međutim došao je trenutak da osiguramo da država ima potrebna sredstva i da provodi mjere koje građani traže kako bi postojali ujednačeni uvjeti za poslovanje i za mala i srednja poduzeća, kao što je govorio gospodin Bauc. Naravno, to će dovesti do gospodarske učinkovitosti jer ćemo osigurati da najuspješnija poduzeća budu upravo ona koja imaju najprivlačnije proizvode i usluge i učinkovite lance dobave, a ne oni koji uspijevaju izbjeći plaćanje poreza. Dakle, veselim se raspravi sa svima vama o ovoj temi i u budućnosti. Nadam se da će rasprava biti otvorena i tijekom narednih mjeseci, ali se nadam da to neće trajati predugo jer nam je potrebno vrlo skoro i brzo djelovanje u ovom području. Hvala. Hvala lijepa, Anneliz. A sada dajem riječ gospodinu Valeriju Montalje, E, ravnatelju u glavnoj upravi za oporezivanje i carinsku uniju Europske komisije, Digitak Sud. Hvala lijepa predsjedniče. E, dame i gospodo, vrlo mi je drago što sam ovdje s vama. Zahvaljujem Europskom parlamentu što me pozvao vamo da govorim o onom u čemu smo svi angažirani u ovoj borbi E, protiv e, porezne prijevere. Mislim da tu moramo zaista biti ambiciozni. To mora voditi našu europsku agendu o oporezivanju. E, to je tema koju su Juncker i Moskovici stavili među svoje prioritete. Komisija je već mnogo učinila. Angažirala se u borbi protiv porezne prijevare i utaje poraza Ehm, to se nadograđuje na mjere iz 2012. E, e, što, koje su slijedile stvarne činjenice. Međutim, ostaje još mnogo toga da e, mnogo posla. Točno je da neke fiskalne porezne porezni sustavi E, da ti sustavi nisu jednaki. E, a to više nije prihvatljivo e, jer tu dolazi do iskrivljenja porezne, poreznog nadmetanja. Komisija će sada otvoriti niz akcija, to je dio našeg radnog programa Prvo se tiče porezne transparentnosti, a drugo je mm, e, uvođenje e, jednoobraznih poreznih sustava u Europskoj uniji. E, tu moramo imati dobru administrativnu suradnju na tome već dobro, dugo radimo. Gospodin Balc nas je podsjetio da smo tu učinili veliki napredak. imamo tu sada, na primjer, automatsku razmjenu informacija. O, e, tu je također važni odnosi sa trećim zemljama E, tu imamo niz e, e, zemalja, Švicarska, Lichtenstein, Andora i San Marino. Tu također trebamo surađivati kako bismo dobili jednoobrazne sustave. Mi smo predani da radimo na transparentnosti na području poreznih sustava Eh, imamo takozvani tax ruling, eh, eh, direktiva o to je dio našeg radnog programa i ako mm, nešto očekujemo s nestrpljenje to od europskih institucija E, to je upravo rad na ovom području. Tu trebamo surađivati kako bismo osigurali da svaki može e, doći do e, baze podataka koje su potrebne za to. Htio sam također govoriti o poreznoj konkurenciji na unutarnjem tržištu. Tu moramo raditi na tome da bi oporezivanje poduzeća se događalo na mjestu gdje se odvijaju e, ekonomske e, aktivnosti poduzeća kako ne bi došlo do porezne erozije e, jer poduzeća premještaju svoje porezne obveze tamo gdje dobiju najbolji dil. Ta porezna konkurencija na unutarnjem tržištu tu trebamo e, ujednačiti dakle ekonomsku aktivnost i poreznu aktivnost. Već smo čuli od prethodnih e, govornika e, da u, imamo već direktivu protiv zloupotrebe, direktivu takozvanu direktivu o mismeću kako bi e, o direktivu o e, dvostrukom neoporezivanju. Tu trebamo biti e, zaista angažirani. Mislim da je sada vrijeme da sada više radimo i na nivou OECD-a kako bismo transformirali e, e, standarde e, na globalnom nivou treba osigurati transparentnost, sigur, pravnu sigurnost u našim poduzećima i državama članicama. U ovom okviru komisija je identificirala jednu inicijativu koja će početi u ljetu ove godine kako bi preispitala način na koji se oporezivanje poduzeća vrši na taj način kako bismo imali e, pravično tržišno natjecanje. možemo, moramo vidjeti kako bismo kako možemo unijeti e, veću dinamiku u naše gospodarske aktivnosti, u rad naših poslovanja naših poduzeća. To e, je tu imamo jednu obrambenu taktiku e, moramo stvoriti okvir u kojem se svi operateri mogu e, jednako razvijati na unutarnjem tržištima moramo smanjiti administrativne e, troškove oporezivanja i izbjeći teškoće E, na e, području e, erozije porezne osnovice. Moram vas također podsjetiti da načela oporezivanja u Europskoj uniji to je dužnost nacionalnih parlamenta E, tog razlika sva, sve djelatnosti Europske unije moraju biti komplementarne. E, e, imamo jedan dio strukturnih reformi koje trebaju provesti naše države članice kako bi porezni sustavi bili pogodniji za rast i kako bi se uskladili sa ciljevima europskom europskog semestra. Naravno, treba smanjiti oporezivanje rada, trebamo imati, e, ukinuti e, e, negativne porezne odredbe koje negativno utječu na gospodarski rast. Moramo također imati jednostavnije propise i to je u srcu naših, našeg djelovanja i djelovanja e, naših država članica. E, to treba stvoriti jedan okoliš za građane i poduzeća koji će biti e, povoljni za poslovanje i gospodarski rast. Nastavit ćemo s našim radu da radom e, računamo na podršku e, nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Ovaj e, apetit koji vidimo u vijeću da raspravljamo ovim temama, mada je ritam usvajanja malo razočaravajući i polagan, Međutim, mislim da ćemo riješiti naše e, institucionalne sporozbe kako bismo imali bolju poreznu politiku u Europskoj uniji. E, vrlo će mi biti drago da saslušam i sudjelujem u vašim raspravama. Hvala lijepa. Hvala Prvi govornik e, koji slijedi je kolega iz Latvijskog parlamenta. Imamo 12 najavljenih javljanja za riječ i svaki će imati dvije minute na raspolaganju. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Pokušat ću e, iskoristiti ove dvije minute. Potrebno je baviti se utajom poreza. To nam može pomoći u ostvarenju rasta. Latvijsko predsjedništvo radi na programu s tim i vezi, kada je riječ o zajedničkoj konsolidiranoj poreznoj osnovici te njezinoj eroziji. Kada je riječ o poreznim politikama, naši su prioriteti tijekom predsjedništva razvoj zakonodavstva koje se bavi utajom poreza te agresivnim poreznim planiranjem. Tu ćemo se baviti pitanjima kao što je automatska razmjena podataka vezana uz prethodna porezna mišljenja te druga prioritetna pitanja koja se e, nalaze u našem programu. Latvijsko predsjedništvo, će također e, raditi na izradi etičkog e, kodeksa kada je riječ o sektoru oporezivanja. A bavit ćemo se i raznim poreznim režimima u vezi sa suradnjom sa trećim zemljama kako bismo pravilno proveli direktivu o suradnji. Prošlog prosinca e, smo utvrdili da će to biti jedan od zadataka našeg predsjedništva, da ćemo nastaviti aktivni e, rad na ovom području, te ćemo povući direktivu o, koja je vezana uz štednje depozite. Tu je također i razmjena podataka vezano koje se dotiče raznih e, zakonodavnih propisa. Latvijsko predsjedništvo je utvrdilo svoje prioritete koje su u skladu sa najvećim izazovima s kojima se nosimo. Tu je također i direktiva o kamatama. Znamo da je e, da ćemo tu izgubiti podosta vremena kada je riječ o pregovorima, zato što se tu bavimo širokim dijapazonom pitanja kao što je najniža razina oporezivanja, a to se tiče i tržišne utakmice u zemljama članicama. Tu je također i pitanje ccbt odnosno zajedničke konsolidirane porezne osnove, a tu smo dobili različita mišljenja kada je riječ o njezinom daljnjem razvoju. Ovdje e, Latvija kani nastaviti rad u skladu sa posebnim fokusom na međunarodne e, propise kad je riječ o kompatibilnosti našeg zakonodavstva sa onim globalnim. I Latvija kao i brojne e, europske zemlje e, suočava se sa pitanjima utaje poreza, porezne prijevare, te smo e, pokrenuli inicijativu koja se zove nula, nulto izvješće, to se tiče poreznog izvještavanja u jedinstvenom e, tržišnom u, na jedinstvenom tržištu e, moramo se obavezno pozabaviti ovim pitanjima. Hvala vam. Idući govorni kolega Berže iz e, Luksemburga. Hvala predsjedniče. Nekoliko primjedbi o, o odlukama na, na području oporezivanja. 26 zemalja Europske unije imaju, e, drže se takozvanog rulinga, on postoji već nekoliko godina, 20 e, godina, modeli se razlikuju od e, zemlje do zemlje, ali načelo je buduće odluke, to je unilateralna odluka nacionalne uprave mm, E, komisija, Europska komisija je potvrdila jednoobraznost e, praksi rulinga. E, ove odluke su zakonske i nemaju veze sa prijeverom. Vidjeli smo da Luksemburg na području rulinga, tu imamo i LuxLeaks, luksemburško curenje, E, e, Luksemburg je učinio isto što i drugih 26 država članica. Mi prakticiramo ruling u skladu sa europskim pravom i nacionalnim pravom. E, u skladu sa dvostrukim nenaplaćivanjem poreza interakcija između međunarodnih propisa konvencije o dvostrukom nenaplaćivanjem može dovesti do niskih e, poreznih stopa. Da, to je istina. Onda trebamo zajedno promijeniti pravila. E, uvjeren sam da, e, moja vlada je uvjerena da Evropska unija može odigrati pionirsku ulogu u tome, ali inicijativa mora biti međunarodna OECD je e, idealno mjesto da se ta pravila promjene. Luksemburg će e, sudjelovati u tim inicijativima. Mi smo uvijek e, imali, bili skloni da imamo jednaka pravila za sve. Mm, Luksemburg je dao potpuni popis poduzeća koja imaju podružnice u našoj zemlji ta je praksa sada ukorijenjena i u našim zakonima. E, tu postoji potpuna transparentnost. Hvala lijepa. Thank you. Richard. Hvala vam. Richard Junge, Francuski senat. Merci, euh, monsieur le président. Hvala predsjedniče. Mislim da idemo u dobrom smjeru što se tiče transparentnosti. To je upravo i rečeno. E, napravili smo veliki napredak e, u, na području razmjene in, informacija. E, prijedlog predsjednika Obame da velika američka poduzeća vrate svoje dobit, svoju dobit u Ameriku Mislim da će to promijeniti e, situaciju. E, već je rečeno da ne e, napredujemo u usklađivanju poreznih propisa. Naša monetarna i financijska unija mora, mora funkcionirati. Ako imamo zajedničke proračunske politike, politike to nema smisla ako naše e, porezne e, porezni propisi su toliko različiti da porezi variraju u opsegu i do 30%. E, imamo razne porezne stope, razne porezne osnovice. Mislim da je to odgovornost, to ste i rekli predstavniče komisije. tu trebamo jednoobraznost propisa nismo dovoljno napredovali. Od nas se očekuje da vršimo pritisak e, kako bismo e, ipak došli malo dalje. Mm, e, to je jedno područje u kojem Francuska svakako želi sudjelovati. Naravno imamo teškoće u postizanju sporazuma, ali ako si zamislimo porez na transakcije u jednom velikom tanjuru e, sa niskim stopama 0,01% i onda ćemo za 3-4 godine e, e, imati neke proizvode. Svaka zemlja ima neke vodeće proizvode koje ne želi uključiti u taj e, e, sustav. E, mislim da ćemo na kraju ipak stići do jednog globalnog usklađivanja poreznih politika. Hvala. Thank you. Hvala vam. Naša suradnja dakle u okviru Unije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 ja sam zatražio riječ u drugom dijelu rasprave. Mora da je došlo do greške. Dobro, onda kolega iz parlamenta Teodor Stolojan. La urmă, uh, statele membre ale... Hvala vam. U mojoj zemlji, a vjerujem i u brojnim drugima, je problem što se porez ne plaća u zemlju koju se vrši gospodarska aktivnost. I htio bih zahvaliti komisiji na pokazanim naporima i što su postigli sporazum o izmjeni direktive o matičnim i ovisnim društvima. Ideja je da se u to unese odreda protiv e, zlouporaba. A vezana uz gospodarsku aktivnost u toj dotičnoj zemlji. Međutim, to je problem s kojim se suočavamo na razini svih zemalja članica. Imamo, suočavamo se sa preprekama koje nas priječavaju u postizanju sporazuma u ovim svojim pitanjima i to već duži niz godina. nekad kada je teško utvrditi vlasništvo nad određenim tvrtkama. Tu vidimo i djelovanje brojnih anonimnih tvrtki koje su aktivne u zemljama članicama, a da na koncu ne znamo tko je na čelu tih tvrtki. Jednako tu je djelovanje velikih multinacionalki koje djeluju prekogranično i e, ne žele izvijestiti na koji način plaćaju porez u pojedinim zemljama članicama. Mislim da je stoga potrebno da zajedno sa SAD-om Europska unija poduzme korake vezano uz e, porezne oaze te da one na koncu pristanu na automatsku razmjenu podataka. ne možemo raditi sa sustavom koji se primjenjuje u samo jednom dijelu svijeta. Hvala vam. Belgijskog parlamenta, Georges Gikine. Merci, monsieur le président. Hvala predsjedniče ovi zadaci koji stoje pred e, našim parlamentima e, su e, veliki. Cijela naša politička obitelj je svjesna hitnosti ovog problema. Ono što se događa u SAD-u, tu je uvedena ostra politika. Što se tiče proračunske konvergencije politika štednje koja je naškodila mnogim zemljama, E, e, međutim, e, porezna prijevara lišava države osnovnih resursa. Međutim, tu imamo u neku hipokriziju. Naravno da svaka država želi privući investitore. Međutim, tu moramo napredovem. E, moramo jedan e, imati istražni odbor u, u Europskoj uniji kako bismo postigli e, transparentnost u poreznoj politici. Moramo objavljivati sve rulinge, ne, ne samo neke nerazumljive sažetke. Sve to treba objaviti na internetu kako bismo e, e, vidjeli e, da kako bi se osiguralo da ono što se proizvode, proizvede u nekoj zemlji bude tamo i operezovano. Moramo izbjeći ove nedopustive prakse, treba napredovati s europskim okvirom. Ako sustavi nisu jednaki, onda moramo proglasiti nezakonitima prakse koje nisu etičke. E, e, e, naravno vidimo da postoji nelojalna konkurencija između država članica što dovodi do erozije porezne osnovice. Naravno, eh, kao što sam rekao, države žele privući investitore, stvarati eh, eh, radna mjesta, ali sve to ne smije ići u, na, za korist multinacionalnih kompanija. Sljedeći govornik Pierre Alain Mue. Hvala predsjedniče. Drago mi je da se naša unija sada brine oko erozije porezne osnovice i e, e, intenzivno govori o poreznoj prijevari i utaji poreza. Moramo u sklopu Unije e, napredovati unatoč hendikepima i preprekama koji postoje imamo prakse koje dozvoljavaju multinacionalnim kompanijama da gotovo ne plaćaju poreze i to zbog raznih eh, praznina u zakonima. Tax ruling eh, eh, na tome moramo napredovati, ali o tome već govorimo tako dugo i još će dugo trajati da postignemo napredak E, možemo se složiti da ukinimo e, propise koji e, ne dovode su, i ne doprinose suradnji. Kao što je belgijski kolega rekao, stvaraju poreznu konkurenciju koja nije pravična. Recimo hibridne kompanije koje postoje u nekim državama članicama E, koje onda imaju e, svoje e, uprave na Bermudskim otocima, na primjer. To je i, i, i to dovodi, kao što sam rekao, do situacije da te multinacionalne kompanije uopće ne plaćaju porez Hvala lijepa. Kalemec Kaleb iz Estonije ima riječ. Izvolite. Mr. Chairman. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao, prekinut ću ove žalopojke, e, želeći, navešću nekoliko pozitivnih primjera. 95% poreza u Estoniji registriramo kompjuterskim sustavom, mislim da bi to pomoglo i drugim e, evropskim zemljama članicama, da se na taj način ispunjavaju porezne prijave. U sredinu 2013. uveli smo elektronske račune za iznose veće od 1000 eura kako bismo se borili protiv neplaćanja PDV-a. Nove porezne prijave su uvedene e, krajem 2014. i tada smo prikupili više od 14, 14,7% više poreza. Također, u lipnju prošle godine smo uveli obaveznu registraciju radnika, također elektronski, i broj registriranih radnika je na taj način porastao i to za 16 tisuća, dakle imamo više registriranih radnika. Ljudi koji prije nisu bili registrirani, sada su registrirani, te imamo e, povećanje poreza koje prikupljamo na taj način. To je možda mali iznos e, za vas, ali za Estoniju je jako važan. Rado bismo podijelili ova pozitivna iskustva samo umjesto e, da se žalimo. Hvala vam. Thank you. Now from the European Parliament. Hvala vam. Iz Europskog parlamenta kolegica Ivana Maletić. predsjedavajući, pozdravljam sve predstavnike nacionalnih parlamenta i kolege zastupnika u Europskom parlamentu. E, mislim da svi možemo biti zadovoljni jer su teme poreznih prijevara i evazije shvaćene najozbiljnije na razini europskih institucija, a i u svakoj od država članica jedna od glavnih tema na Ekonu, a isto tako jedna od glavnih preporuka svim državama članicama u okviru europskog semestra upravo je tema o kojoj danas raspravljamo. To je definitivno područje koje zahtjeva jedinstvo i zajednički rad svih država članica. Potrebno je ulagati u sustave upravljanja i razmjene informacija među državama članicama jer samo tako možemo ostvariti zajedničke sinergijske efekte. Ono što mislim da je jako bitno je ulaganje u edukaciju djelatnika u poreznoj upravi te uvođenje novih modernih mehanizama procjene poreznih rizika i sustava financijskog upravljanja i kontrola moramo graditi moderne porezne administracije koje su korak ispred i sprječavaju probleme, a ne samo uočavaju. E, mislim da u tom dijelu pojedinačna ulaganja svake od država članica često su i preskupa, a ako imamo zajednički e, izrađene modele edukacije i izgradnje sustava poreznih administracija mogli bismo postići puno više i u kraćem vremenu a pozitivni efekti tih ulaganja bi bili veliki i važni za sve nas jer se radi o vraćanju povjerenja građana, o jačanju volje za novim poduzetničkim pothvatima i to je ono što nam svima treba. To su ujedno i temelji za ekonomski rast i razvoj koji želimo u Europskoj uniji. Hvala. Thank you. Now from Ireland. Hvala vam. Sada iz Irske kolega Jan Kromli. Hvala vam. Nekad moj komentara već su izrečeni. Kada je riječ o utaji poreza, sve zemlje se moraju zajedno e, kretati i zato moramo podržati e, scheme o kojima se upravo raspravlja. Mnogo raspravljamo o izbjegavanju plaćanja poreza, kada raspravljamo sa OECD-om, e, tada to nije slučaj u parlamentu, jer to brkamo sa utajom poreza. Riječ je naime o različitim stvarima. Također o porez na dobit je različit u zemljama članicama. To je nešto što privlači gospodarsku aktivnost i to je nešto što je i dalje sasvim legalno te u nadležnosti zemalja članica. Dok je riječ, dok se kada riječ o utaj poreza, riječ o sasvim drugom pitanju. Thank Hvala vam. Hvala. Hubert Fukse iz Austrijskog parlamenta. Thank you, Mr. President. I also believe... Hvala vam. Ja e, vjerujem da je zajednička porezna osnovica sistematski e, način da se pozabavimo poreznim preprekama koje postoje e, za one tvrtke koje djeluju na našem unutarnjem tržištu, ali također je način da se borimo protiv utaje poreza. Osim toga, moramo imati i obvezujuće porezne stope. Porezna osnovica bi smanjila tržišnu utakmicu među zemljama članicama i pomogla u borbi protiv utaje poreza. Moramo se pobrinuti da tvrtke plaćaju pravedne poreze, ali moramo se također osigurati da dokinemo nepravedne porezne olakšice zemalja kao što je Luksemburg. Kada je riječ o PDV-u, predlažem e, prijenost poreznih osnovica. Hvala vam. Jan Zamradin iz Češkog parlamenta. Eh, vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych... Htio bih eh, malo općenitije govoriti od kolega koji su uzeli riječ prije mene. U prvom redu htio bih podcrtati činjenicu da pitanje nametanja eh, poreza, prikupljanja poreza je vrlo osjetljivo pitanje i to se, ti se propisi donose na e, nacionalnoj osnovi. Na e, evropskoj razini možemo govoriti o poreznoj prijevari i i poreza. Možemo govoriti o poreznim oazama. Kao što smo već čuli, e, digitalno e, informiranje, to jest e, informiranje preko interneta, može tu mnogo pomoći. E, porezna redistribucija, to je po... Imamo rasprošenjenu iluziju o, o a, neograničenom ekonomskom rastu i e, o prirodnom pravu na resurse. U Europskoj uniji i u cijelome svijetu ta je iluzija opasna. Morat ćemo početi govoriti o općenitim e, stvarima čak i u Europskoj uniji. I na kraju želim također istaći e, ambiciozni plan investicija predsjednika komisije gospodina Junkera. U, ciljevi e, tog plana su ambiciozni. Treba e, povećati e, investicije za faktor od 15. Treba privući privatne investicije E, trebamo raditi na tome kako će se e, razne zemlje motivirati na području fiskalne politike. E, sve su to ciljevi Junkerove politike. Hvala. Kimo Sazi. Hvala vam. Kimo Sazi iz Finskog parlamenta. Thank you Hvala vam. Mikrofon, molim vas. sada radi. Gospodine predsjedniče, slažem se da bi tvrtke trebale plaćati porez na dodatnu vrijednost i to tamo gdje ostvaruju dobit. Trebale bi plaćati jednom porez, a ne dva puta. Agresivno porezno planiranje je problem danas, ali to neće biti za deset godina, zato što za deset godina više nećemo imati porez na dobit. A razlog tome je, pa evo pogledajte moj telefon. 5 do 10% su troškovi proizvodnje. Ostalo je dizajn i marketing. I onda postavite pitanje gdje se ono, gdje se ovaj uređaj proizvodi, pa gotovo je nemoguće u to utvrditi. U našem je interesu da se programiranje, da se programira, da se pozabavimo programiranjem i marketingu u proizvodnom lancu, a ne samoj, ne samom proizvodnjom koja je vjerojatno negdje u Aziji. Ono što danas radimo u Europi naime ne pomaže borbi protiv utaje poreza. Recimo u Nizozemskoj imamo povlaštene porezne režime za patente, to su dosta niski porezi. Dakle, dokazuje da puno govorimo o ovom pitanju, ali da općenito imamo jako lošu situaciju. Što možemo učiniti za budućnost? Dakle, dobro, ne bismo imali dakle porez na dobit i nećemo imati više taj problem. Možemo pokušati sa 5%, to će tvrtke možda htjeti platiti. Ali u budućnosti bismo, kada budemo pružali usluge tvrtkama, tada te usluge možda trebali naplaćivati. I kao što sam rekao, mislim da ne postoji budućnost poreza na dobit. Thank you. Last speak. Hvala vam. E, zadnji govornik Bernard Lange iz Europskog parlamenta. Ja, vielen dank. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja bih želio iznijeti dvije napomene što se tiče pitanja nepoštenog poreznog natjecanja. E, mi ćemo vjerojatno donijeti odluku o osnivanju e, posebnog poreznog odbora, odbora koji će se baviti ovim pitanjima oporezivanja i to postupanjem e, i e, tijela komisije i tijela u državama članicama. Ne znamo kako će biti definiran mandat e, tog istražnog odbora, međutim važno je baviti se ovim pitanjem. A što se tiče Luksemburga, najveći je problem nizozemsko-irski E, sandwich e, takozvani u kojem e, na koncu se uopće ne plaćaju porezi. A to je posebno omogućeno internetskim tvrtkama. One ostvaruju dobit u Europi, a u najvećoj mjeri isplaćuju tu dobit svojim tvrtkama u Americi ili negdje drugdje na svijetu. Situacija sa Amazon i drugim tvrtkama pokazuje da unatoč direktivama i odlukama koje se odnose na PDV i najniže dopuštenoj granici u pogledu oporezivanja i porezne stope za PDV očito je da se to ne poštuje. Ako Amazon e, ima stopu od 0,45 do 0,55, a to je navedeno u odluci komisije, onda to predstavlja povredu e, poštenog poreznog natjecanja. Mi ćemo to istražiti i e, na posljedku ćemo temeljem rezultata odbora izdati jednu preporuku, a to je povezano i e, sa e, odlukama odbora e, za BSE gdje se radi o sigurnosti hrane. Ono što je ovdje važno je voditi računa o pitanju velikih međunarodnih koncerna E, zabluda je zapravo da oni vrše pritisak e, na male zemlje jer e, prijete da će eventualno preseliti svoje sjedište. I zadnja napomena, što se tiče Španjolske postojala su određeni problemi, 24 poduzeća od nešto većeg broja zapravo su u međuvremenu preselila svoje sjedište u Nizozemsku. Ispada da je zapravo e, poštena porezna utakmica potrebna, ali ako je nepoštena, onda je iznimno štetna. Hvala. E, e, Hvala vam. Dakle, sada možemo zaključiti ovaj prvi dio našeg sastanka. Ispričavam se, nismo primili vaš zahtjev. Imamo li vremena za još jedno javljanje za riječ? Jer imamo još jednu temu, naravno rasporedu. No, no, we, we, now we have the next speakers coming, sorry. Sada ćemo se pridružiti drugi govornici, ovdje za stolom, ispričavam se. Uh, I, can say that actually I think that final words of Mr. Mogu reći da su da su nam dobro poslužile konačne riječi gospodina a Ja sada neću uh, iznositi zaključke, zaključke već ću nešto reći na kraju sastanka. Ali kada riječ o ovoj temi mislim da su činjenice jasne i da moramo e, pronaći ravnotežu između borbe protiv utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza i da se to vrlo dobro moglo utvrditi u posljednjem, javljanju za riječ naše kolege. To je područje na koje moramo djelovati i to ćemo učiniti zahvaljujući našim inicijativama gdje ćemo na koji ćemo naći pravi način obličiti naše istrage, ali potrebno će nam biti i suradnja sa nacionalnim parlamentima, to će biti od ključne važnosti nastavit ćemo dakle razgovarati o ovoj temi i to iduće godine kada ćemo se ponovno sastati i nadam se da ćemo tada moći reći da smo nešto poduzeli ove godine da se situacija poboljšala. Sada prelazimo na drugi dio našeg sastanka koji je također jako važan, to je odgovornost nadzornih e, tijela u sektoru pružanja financijskih usluga, naročito u, u sklopu bankovne unije. Jedna svavrsna revolucija je započela u studenom, jer je ECB preuzeo nadzor evropskih e, banaka. Riječ je o sasvim jednom novom potezu koji već sada ima vrlo e, važne posljedice po financijsku industriju i sustave. Te pitanje kako, koja je odgovornost ovog ovog tijela, te što proizlazi iz njegovih e, nadležnosti, a tu imamo također i ulogu nacionalnih parlamenta, pa evo mislim da je pravo vrijeme da počnemo raspravljati o tome kako ćemo iskoristiti ovo oruđe koje nam je na raspolaganju, te kako ćemo se osigurati e, da vidimo koja je odgovornost bankovske, bankovne unije. Dajem riječ kolegici e, Hubner. E, Hvala lijepa. Na samom početku željela bih reći da naglasak mog izlaganja neće biti na politici, nego na legalističkim argumentima. Međutim, moram priznati da politička dimenzija odgovornosti okvira za upravljanje općenito i bankarsku uniju i nadzor ECB-a, sve to doista predstavlja vrlo važna pitanja danas. E, kao što ćete se vjerojatno složiti sa mnom, odgovornost je zapravo sama srž demokratskog legitimiteta u Europskoj uniji. E, javna politika može se smatrati legitimnom ukoliko predstavlja izražaj volje europskih građana, a neki stručnjaci e, smatraju da je ovo osnovna vrsta legitimiteta. Međutim, postoji također i sklonost tome da se političke odluke smatraju legitimnima ukoliko ispunjavaju očekivanja i potrebe građana. Ovdje bih e, željela naglasak staviti na Europsku središnju banku. E, moramo priznati da ECB u potpunosti ima vanjski legitimitet koji je definiran ugovorima koje su potpisale i ratificirale sve države članice. E, nadležna tijela imenovana su od strane država članica, a nedavno ih je odobrio i Europski parlament, ali ECB ima i ovu ovaj vanjski legitimitet zato što ostvaruje rezultate u smislu javnog dobra, to je stabilna valuta u kojoj postoji povjerenje. Najmano mogli bismo reći da postoje određene prirodne poteškoće kada se radi o mjerenju očekivanja odnosno u kojoj mjeri ECB ispunjava očekivanja građana Europske unije, ali upravo zato je ta banka predmet kontinuiranog nadzora parlamenta i E, čini mi se da ovaj parlamentarni nadzor dosta dobro funkcionira u praksi. E, toliko općenito o ECB-u, a sada nekoliko riječi o nadzoru. Naravno, uspostava jedinstvenog nadzornog mehanizma i e, kasnije mjere zapravo još dodaju E, nove e, slojeve i aspekte e, cijelog sustava, jer Bankarska unija u prošlosti je zapravo isključila mogućnosti da Europski parlament oblikuje cijeli ovaj sustav. Postoji još jedan problem u pogledu odgovornosti, a to je razvojenost monetarne politike s jedne strane i nadzora s druge strane. Cilj je bio osigurati da odluke na području nadzora nemaju utjecaj na monetarni aspekt i obrnuto. E, to znači da se radilo o vanjskom legitimitetu. Međutim, tu postoji pitanje različitog opsega odgovornosti kada ECB e, odgovara Europskom parlamentu što se tiče monetarne politike, a nadzorna tijela odgovaraju nacionalnim parlamentima. Postoji još jedan izazov na području odgovornosti. A to je nešto što bih nazvala e, neujednačenim e, okolnostima u kojima djeluju države članice kada govorimo o jedinstvenom nadzornom mehanizmu. E, Europski parlament je bio dosta uspješan što se tiče osiguranja ujednačenih uvjeta i u pogledu E, zaštitnih e, mjera e, na području odlučivanja, ali nismo bili toliko uspješni što se tiče fiskalnog aspekta. Drugi važan izazov u sustavu povezan je s tim da odluke koje donose nadzorna tijela, odnosno koje se donose u okviru nadzornog sustava, imaju proračunske implikacije na nacionalnoj razini i tu postoji određena dilema. Kako osigurati mehanizam e, nacionalne odgovornosti u sklopu jedinstvenog nadzornog e, mehanizma, a da ne dođe do rasjepkanosti nadzornog sustava? Kao rezultat e, toga imamo i poglavlje u kojem je riječ o ulozi nacionalnih parlamenta. Sigurno ste dobro upoznati s tim. Željela bih istaknuti da što se tiče nadzora pod e, okriljem ECB-a, e, Ovdje postoje novi izazovi što se tiče legitimiteta ECB-a, tu postoji jedna novina, a to su pregovori o međuinstitucionalnom sporazumu između Europskog parlamenta s jedne strane i Središnje banke s druge strane. E, pregovori su sada u toku što se tiče sanacijskog mehanizma i sličnog sporazuma. Sve ove aktivnosti pokazuju da e, se u velikoj mjeri uspješno nosimo sa izazovom odgovornosti, ali potpuno je jasno i da što se tiče transparentnosti u sklopu ECB-a i drugih tijela, E, da je ona iznimno važna u pogledu odgovornosti. I zadnja rečenica što se tiče aspekta odgovornosti. Smatram da mi kao Europski parlament e, i nadalje imamo e, zapravo dosta slabu ulogu što se tiče bankarske unije, međutim to je problem koji se može ispraviti samo promjenom ugovora. A ta slabost, željela bih istaknuti, E, mogla bi se jedino e, riješiti ukoliko bismo imali međudržavni sporazum što se tiče jedinstvenog sanacijskog e, fonda. Ovdje postoje određeni rizici u pogledu širenja mogućnosti primjene odredbi iz ugovora. Hvala. Zahvaljujem, a sada sljedeći govornik gospođa Eliza Ferreira. Hvala lijepa. E, mislim da ono što je predsjedatelj Roberto Gotieri rekao e, da je cijela bankarska unija bila prava revolucija e, doista stoji. To je točno. Riječ je o potpuno novoj strukturi koju gradimo, to je nešto što nam je potrebno i to iz više razloga koji su nam svima poznati. Međutim, još uvijek je taj proces izgradnje u toku. Proces nije dovršen E, imamo nekoliko stupova. Prvi stup e, e, jedinstvena sanacija i u sklopu jedinstvenog sanacijskog mehanizma još uvijek je cijeli taj proces u toku, kao što je kolegica Danuta već spomenula. Moramo imati dobre zaštitne mehanizme, a međudržavni aranžmani moraju funkcionirati u praksi. No, ono što nam je danas važno je razumjeti u kojoj mjeri sadašnje zakonodavstvo i novi sustav mogu osigurati ravnotežu i neovisnost novog nadzornog odbora i novog sanacijskog odbora kako bi postojala ravnoteža u odnosu na odgovornost prema javnosti. Ono što je važno je kako je to definirano i zajamčeno u tekstu. E, željela bih spomenuti e, što je prethodilo svemu tome. Podsjetila bih na to da je ovaj parlament bio iznimno aktivan e, kada se gradila bankarska unija. 2010. kada su postavljeni zahtjevi da se krene u tom smjeru, bili smo iznimno aktivni što se tiče uspostave zajedničkih nadzornih tijela E, što bi osiguralo jednake uvjete djelovanja u 28 samostalnih nadzornih subjekata koja bi bila zadužena za nadzor e, gospodarskih subjekata i e, banaka i bankarskih institucija. U tom kontekstu uspostavili smo potrebne mehanizme i tijela i kao Europski parlament e, uspjeli smo također iznijeti prigovor što se tiče imenovanja e, predsjednika e, nadzornih tijela i direktora, a u zakonodavstvu smo također dobili mogućnost da zatražimo da predsjedatelji podnose izvještaj i odgovaraju Europskom parlamentu o nekim konkretnim pitanjima. 2012. je započeo proces koji je sada nedavno dovršen, a zahvaljujući kojem smo krenuli korak dalje što se tiče produbljivanja e, zajedničkog i jedinstvenog razumijevanja i jedinstvene sanacije unutar bankarske unije. E, koristili smo prethodna iskustva i dalje razvili zahtjev za razinom odgovornosti i krećemo prema zajedničkoj razini u pogledu E, sposobnosti koje su potrebne e, i e, za koje su nadležna nacionalna nadzorna tijela. To je povezano sa cijelim nizom detaljnih mehanizama. U ovom trenutku Europski parlament radi na tome da se prijedlozi odobre na odboru EKON-e i na plenarnoj sjednici E, što se tiče imenovanja predsjednika jedinstvenog e, sanacijskog mehanizma. U postupku izbora uključen je i Europski parlament. Postoji prva faza neformalnih saslušanja, a onda će se kandidati iz užeg izbora formalno saslušati pred Europskim parlamentom, e, doći će do glasovanja unutar odbora EKON, a potom na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. Osim toga, predsjednik e, jedinstvenog sanacijskog mehanizma treba odgovarati parlamentu, podnijeti godišnji nadzorni izvještaj i sudjelovati u javnoj raspravi o izvršenju zadataka SSM-a dva puta godišnje. Osim toga, Europski parlament može zatražiti e, povjerljive rasprave o određenim konkretnim pitanjima u pogledu E, korištenja ovlasti. Osim toga, možemo usmenim e, putem, a isto tako i pisanim putem, e, postaviti pitanja jedinstvenom sanacijskom mehanizmu, odnosno jedinstvenom nadzornom mehanizmu, SSM-u, i parlament je osim toga uključen u postupak odlučivanja koji je povjerljiv ali e, moramo imati informacije kako bismo točno znali na koji se način donose odluke u sklopu sustava. E, sve te odredbe navedene su sada u uredbi o e, jedinstvenom nadzornom mehanizmu, a postoji i međuinstitucionalni sporazum u kojem se potvrđuju ovi zadaci i poslovi. E, trenutno radimo na uspostavi sličnog sustava u pogledu jedinstvenog sanacijskog mehanizma. E, trenutno se radi e, na pripremi među institucionalnog sporazuma koji će biti vrlo sličan onom koji postoji u pogledu jedinstvenog nadzornog mehanizma. Cilj je ostvariti određena poboljšanja i u odnosu na ulogu nacionalnih parlamenta. E, mora postojati i godišnji izvještaj ovih dvaju odbora koji će se dostaviti nacionalnim parlamentima država članica koje sudjeluju u ovom sustavu. E, nacionalni parlamenti mogu svoja zapažanja i pitanja dostaviti ECB-u, a temeljem ovih izvješća. Nacionalni parlamenti mogu dakle podnijeti pitanja ECB-u, mogu organizirati rasprave sa e, predsjednikom e, jedinstvenog nadzornog mehanizma ili direktorom e, nadzornog odbora. Na taj način povećava se značaj uloge parlamenta što se tiče demokratske odgovornosti cijelog procesa. Mi organiziramo sustav na način na koji ga prakticiramo. Jedan od elemenata koji je ovdje važan je voditi računa o organiziranju funkcioniranja odgovornosti između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta e, kako bi građanima bilo jasno da se ne radi o nekoj apsolutnoj moći, nego da se radi o neovisnim, samostalnim ovlastima, a osim toga da ova tijela odgovaraju građanima i njihovim predstavnicima u nacionalnom parlamentu, a isto tako i u Europskom parlamentu. Ovo bi bilo sve od mene u ovom trenutku. Ovo je doista jedan novi sustav e, na čijoj uspostavi radimo a počiva na međusobnom razumijevanju nacionalnih parlamenta i Europskom parlamenta i njihovom shvaćanju da moć uključuje i odgovornost. Hvala. Zahvaljujem Eliza. A sada prvi govornik iz Latvijskog parlamenta. Izvolite. Ja ću govoriti umjesto kolege koji je aktivno sudjelovao na prethodnom sastanku. Da, doista, u ime Latvijskog parlamenta mogu reći da mi doista cijenimo e, sav radi i trude Europskog parlamenta e, što se tiče uspostave nadzornog mehanizma e, i donošenja odgovarajuće uredbe kako bi se uvela veća razina odgovornosti. Točno je da je bankarski sektor e, nešto što uvelike ovisi i o svojoj reputaciji. Ukoliko bankarski sektor nema dobru reputaciju ili izgubi dobar glas, jako će lako propasti. A mi trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo očuvali i osnažili tu reputaciju. U tom smislu slažem se sa gospođom Ferreira e, i onim što je rekla da je bankarska unija revolucionarni korak. To je nešto što snaži reputaciju i vjerodostojnost bankarskog sektora, tako da građani mogu imati povjerenja i biti sigurni da je njihov novac u dobrim rukama. Isto tako smatramo da je iznimno važno da u sklopu bankarske unije banke i njihovi dionici budu oni koji su poneprije odgovorni u slučajevima određenih poteškoća kada se radi o upravljanju i oporavku. E, ne smije teret oporavka biti na poreznim obveznicima. E, to je nešto što može uvelike ugroziti obitelji i građane ukoliko dođe do velike bankarske krize i ako ne postoji mehanizam zaštite građana. E, vidjeli smo takvu situaciju u Latviji. Dvije banke su propale, velike banke, jedna 2008. druga 2011. Međutim, e, imali smo sreće, imali smo E, nacionalni e, sustav e, jamstva za depozite i to je nešto što je pomoglo da postoji sigurnost i povjerenje među stanovništvom i to je mehanizam koji treba biti usuglašen, jedinstven i primjenjivati se na razini cijele Europske unije. Što se tiče ova tri stupa, ona su tek počela funkcionirati i e, rado ćemo pratiti kako se to dalje razvija i drago nam je što je predviđena određena uloga nacionalnih parlamenta. Znamo da postoji određena dilema između e, ovisnosti i odgovornosti. E, drago mi je što je Europski parlament odlučio pratiti ovu raspravu i pomoći da se iznađe prava ravnoteža. Hvala. Zahvaljujem. E, sljedeći govornik iz Talijanskog senata, Paolo Guerrieri. President. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, slažem se s onim što je već izneseno. E, kako bi se riješila kriza, tijekom proteklih nekoliko godina pokrenuto je cijeli niz mjera koje su zapravo nezapamćene u povijesti Europske unije. Mislim da moramo voditi računa o cijelom ovom kontekstu ukoliko želimo težište staviti na odgovornost Središnje banke i nadzornog tijela u Europskoj uniji. Kao što znamo, ova nova struktura prilično je složena, a e, struktura upravljanja E, zapravo dovodi do e, niza pitanja u pogledu odgovornosti. E, želio bih iznijeti tri komentara u odnosu na ono što je već rečeno. Kao prvo, jako je važno pojasniti općenito gledano kako funkcionira koncept neovisnosti banke ili financijske institucije u kontekstu odgovornosti. Što je samostalnija međunarodna institucija, ona bi trebala biti odgovornija. A tu mora postojati pozitivna korelacija između ta dva aspekta. I mislim da moramo biti svjesni toga da je do sada ova korelacija nešto što je samo dijelomice ostvareno na europskoj razini. Drugom riječi, E, stupanje neovisnosti je veći nego stupanje odgovornosti. Kao drugo, mislim da je jako važno krenuti od specifičnog aspekta financijske arhitekture u Europskoj uniji. Kao što znamo, Europska središnja banka e, preuzima ulogu upravljanja i nadzora nad bankama, međutim ne preuzima punu nadzornu odgovornost što se tiče funkcioniranja financijskih tržišta. E, primjerice što se tiče e, uredbe o e, tržištu vrijednosnicama ili zaštiti potrošača, to je pod nacionalnom nadležnosti. Dakle, ovaj nadzor podjele rizika što se tiče ECB-a je nešto što zahtjeva da se uspostavi jedna kompletna slika, budući da postoji veliki izazov u nadzornoj strukturi i postoje poteškoće što se tiče razmjene informacija. S toga aspekta smatram da bi bilo jako važno riješiti ovaj potencijalni nedostatak ne samo prekograničnih nego i sektorskih informacija. E, čini mi se da je to vrlo važan element za jačanje odgovornosti. I treće i zadnje, smatram da ukoliko želimo definirati model za učinkovitu odgovornost, važno je poštivati tri osnovna načela. Kao prvo mora postojati jasna definicija pravila za odgovornost, mora postojati demokratski parlamentarni nadzor i osim toga mora postojati jasan mandat za neovisni vanjski nadzor za verifikaciju e, računa, rezultata i provedbe preporuka. S tog aspekta smatram da je važno osigurati učinkovit dijalog na razini Europskog parlamenta, međutim to je nešto što je odvojeno od druge vrste interakcije, recimo na razini Europske unije ili SAD-a. Znamo da smo još uvijek daleko ne samo od mogućnosti da primamo informacije u monetarnom dijalogu od ECB-a, nego i od mogućnosti na neki način za verifikaciju ispunjenja mandata ECB-a. Drugim riječima načina na koji ECB ispunjava svoje zadatke u odnosu na primarne ciljeve to nije nešto što će utjecati na neovisnost. To je važno, utjecat će na onaj aspekt odgovornosti. Dakle, neovisnost i odgovornost bi trebale stajati u jednoj učinkovitijoj korelaciji. Hvala. Uh, yes, next speaker, Mr. Hvala lijepa. A sada sljedeći govornik, gospodin Eduardo Caprita, E, predsjednik odbora za proračun i javnu upravu iz Portugala. Izvolite. Hvala predsjedniče. Prije no što krenem dalje, htio bih pozdraviti važan e, rad e, na ovom području Europskog parlamenta. Gospođa Ferreira igra vrlo važnu ulogu u inicijaciji ovog, ove teme. E, jedinstveni nadzorni mehanizam koji već funkcionira, jedinstveni mehanizam za sanaciju banaka, mora bit, imati podršku e, jedinstvenog jamstva e, depozita. To treba povratiti e, povjerenje naših sugrađana u bankarski sustav. Pronalaženje rješenja u kojem porezni obveznici E, ne moraju više snositi e, troškove koje stvaraju e, neodgovorni bankarski sustavi što je dovelo do bankrota jednog velikog broja važnih banaka. Tu ne smijemo međutim zaboraviti važnost demokratske legitimnosti i važnosti koju trebamo pridati to, tome da ljudi moraju odgovarati za ono što rade. Sada imamo jedan e, mehanizam za nadzor glavnih europskih banaka, međutim to ne uklanja e, potrebu odgovornost e, od strane europskih nacionalnih parlamenta. U Portugalu imamo e, jednu središnju banku koja po našem sustavu mora mora davati izvješća o svojim operacijama i to redovno. E, e, postoji obavezan godišnji izvještaj i to je um, jako dobro. Jedinstveni nadzorni mehanizam ne smije e, podrivati demokratski nadzor, e, sustav demokratskog nadzora. E, portugalske banke su, imamo sada jedan istražni e, odbor za istraživanje nadzornog mehanizma Portugala Europski parlament i nacionalni parlamenti e, ne smiju imati samo savjetodavne odbore, već moramo e, e, se pripremati u ekonom za godišnji izvještaj o radu jedinstvenog nadzornog mehanizma i suradnju s nacionalnim parlamentima. Također moramo imati sasuslanja onih koji su odgovorni za jedinstveni nadzorni mehanizam. Želim vam uspjeh u radu. U, e, ne smijemo međutim e, zaboraviti jedinstveni, e, jedinstveni jamstvo depozita. Mm, to nećemo zaboraviti nikako. Sljedeći govornik je Neofitovoru Aferov iz parlamenta Cipra. Hvala lijepa. Ovdje u Europskom parlamentu trebamo ispraviti nepravilnosti nacionalnih sustava. E, to je već davno trebalo ostvariti e, kao i e, jedinstveni nadzorni mehanizam, ali kažemo bolje kasno nego nikada. Ali nije dovoljno da imamo bankarsku uniju i jedinstveni nadzorni mehanizam. Najvažnija stvar jeste da imam, da razvijemo mehanizmo koje omogućuju bankama da ostanu banke. Banke koje daju zajmove, e, kredite kako bi se financirao gospodarski rast. U posljednjih nekoliko godina vidimo da banke više ne ostvaruju taj zadatak iz toga je vrlo teško izaći iz recesije i ostvariti ekonomski rast. E, moramo sada raspraviti e, to kako možemo potaći gospodarski rast. Gospodarski rast treba imati potporu banaka. E, banke moraju financirati poduzeća koja mogu preživjeti, koja su uspješna. Dolazim s Cipra gdje je po prvi puta u povijesti u, u, gospodarskoj povijesti e, ne samo europskog svijeta već i globalno e, jeste e, i da smo imali rez dugova rezanje dugova kako je najpravednija mjera tko treba snositi gubitke banaka? E, jesu li to porezni obveznici ili će e, to snositi države? I, ili je li ispravno da greške banaka e, snose one koji imaju uloge u bankama i koji su vlasnici banaka. To je pitanje na koje nema, na koje nema stoposnog točnog odgovora. Hvala lijepa. E, gospodin Paulas iz Portugala. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, e, e, imamo međunarodnu bankarsku krizu 2007-2008 Ovdje su pojedine zemlje snosile spekulativne troškove e, financijskog sektora. E, onda smo kasnije unijeli neke promjene kod nadzornih mehanizama bankarskih sustava kako bi se e, stvorio dovoljan nadzor da se povrati povjerenje ulagača i štediša i građana. Sve je to koštalo milijarde eura, to su platili porezni obveznici. Sada imamo ovaj nadzorni mehanizam, ali je 2014. u prvih šest mjeseci jedna najveća privatna banka opet iskoristila 6 milijardi privatnog novca poreznih obveznika. E, tu vidimo da ovaj nadzor nije dovoljan. E, bankarska unija će i dalje imati negativne posljedice jer imamo gubitak e, e, suvereniteta i ovlasti. E, kod bankarske unije kažemo da smo protiv. Portugal mora do, op, zadobiti suverenitet u bankarskom sektoru Radi se o portugalskom e, interesu Portugalaca i e, države Portugal. Hvala. Hvala lijepa. E, sada imamo ovaj mehanizam. On treba funkcionirati i to na demokratski način. Quentin Davis iz Doma Lordova. Hvala predsjedniče. E, želim postaviti pitanje na koje ne znam odgovor, ali moramo se na to usredotočiti. Kao što znam, znamo u posljednjih nekoliko dana izjave grčke vlade su dovele do krize povjerenja e, među onima koji su garantirali grčki dug e, i među štedišama grčkih banaka. Ova situacija se može dramatično pogoršati. E, Grčka može e, u bilo kojem trenutku odbiti da podmiruje svoje dugove i e, da prekrši dogovor s Europskom unijom. Dok depozitari gube povjerenje, Eh, računi se premještaju u druge države ili se drže pod, eh, pod madracom. Mm, eh, dakle, ulozi iznad 100.000 eura nisu zaštićeni. Plan jamstva za depozite mora funkcionirati. To dovodi do mnogih pro problema. ECB je e, pozajmljivač u krajnjoj nuždi. E, to uključuje i Grčkoj, i Grčku. Da li će ECB i sada intervenirati? i e, e, vratiti sve e, uloge u grčke banke. To ne bi bilo fer za porezne obveznike u drugim članicama Europske unije. To je veliki skandal, to nismo smjeli dozvoliti. Hoće li se sada koristiti jedinstveni mehanizam za sanaciju banaka, za sve grčke banke? E, to nije vjerojatan scenarij. Da li će ECB reći to je izniman problem stvoren grčke vlade, mi više nismo odgovorni i nećemo se baviti tim e, problemom. E, to će dovesti do legalnih, pravnih i statutarnih problema. Ali se može vrlo lako pojaviti u praksi i imat ćemo noćnu moru o tome treba razmišljati. E, e, političari treba, trebaju biti e, zaštitnici svojih birača i trebaju intervenirati. Hvala. Hvala lijepa. Žorž Ilkine iz, iz Belgijske komarije. Hvala gospodine predsjedniče. Financijska kriza nije daleko, ona nas je koštala i još uvijek košta e, javne financije ogroman novac. Imamo dojam da je sad posao na reformama e, završen. Naravno, e, došlo je do promjene u, na području onoga tko kontrolira bankarski sustav. Ono što smo bili predvidjeli na kraju prošlog e, saziva, reforma Barnije, o tome se više ne govori. E, što se dogodilo sa zabranom e, financijskih, rizičnih financijskih praksi kojima su se bavile banke? Što se dogodilo sa odvajanjem sistemskih rizika bankarskih institucija na državne na eh, ekonomije i eh, država članica. Što se događa na svim tim područjima gdje su obećane reforme? Izgleda da sve to više nema važnosti danas za e, zakon, e, nacionalne i europske zakonodavce. Želim zapitati predstavnike e, parlamenta o agendi reformi. Jesmo li se odrekli svih ambicija na tom području? Mm, da li mislimo da sad sve, da je sve u redu i da je sve opet postalo ružičasto? E, tu imamo enormne rizike e, e, odluka ECB-a o quantitative easing je zanimljiva da pomogne državama u teškoćama, ali je li to najbolje rješenje koje je nađeno? To je veliko pitanje. Hvala. Hvala lijepa imali e, još govornika koji žele uzeti riječ. Dajem e, riječ gospođi Ferreri. Hvala lijepa. Ovo je zaista bila vrlo zanimljiva rasprava. Mislim da postoje dva pitanja koje možemo razjasniti ovdje ovaj novi sustav se nadograđuje svaki dan, on još nije završen. E, naravno, još nemamo nekih elemenata koji su identificirani. E, e, Lord Davis je postavio pitanje na koje ću nastojati odgovoriti. ECB e, sada ne, ne može nadoknaditi gubitke banatka, ali imamo bankarsku uniju i e, plan sanacije banke, banaka e, će početi funkcionirati 1. siječnja 2016. Ide, ideja ovdje je da stavimo gubitke banaka na vlasnike banaka, da ih prebacimo na vlasnike, a intervencija koja će e, održati dobar dio e, banaka u, u stanju, ako trebamo sanaciju, ako je sanacija opravdana, to će financirati u prvi trenutak fond koje, koji e, financiraju same banke. Ideja je da zadržimo gubitke, da ih ograničimo na bankarski sektor, a ne da ih prenesemo na ECB ili na porezne obveznike. Ali s tim na umu spomenuli su u koji imate odljevanje depozita e, koji su manji od tisuća eura. To je spomenuo i kolega Cipra. I e, iz tog razloga ako ste po, imate jedan plan jedinstvenog nadzora sa istim pros, propisima e, s nadzorom koji je na europskoj razini i ako imate e, e, visok kapacitet sanacije, onda kao ulagač e, imate jamstvo za u, u, u banki zemlje A kao i u banki zemlje B jer za sve važe isti propisi sanacije. tu imamo jedan treći element element stabilizacije cijele krize je to je e, potreban i to hitno. Još jedan e, jedno pitanje e, e, postavili ste pitanje Sada imamo e, tri toka kapitala, kretanja kapitala. E, trebamo imati zajednički sustav propisa e, za regulacija, regulaciju i nadzor banaka. I onda ćemo imati zajedničke aranžmane sanacije mm, pa će banke i dioničari snositi posljedice svojih grešaka. Moramo promijeniti bankarsku kulturu. E, a ne prebacivati troškove na porezne obveznike. Banke moraju same izgraditi svoje, e, svoje resurse. E, taj se sustav mora razviti i mora dovesti do veće stabilnosti u bankarskom sustavu. Mislim da ste u pravu u svojim komentarima, gospodine Gvarnjeri, e, nezavisnost i odgovornost, njihova ravnoteža. Moramo imati zajednički sustav koji daje jednake mogućnosti svim bankama u Europskoj uniji e, da da to de, ne dovodi do prevelike koncentracije bankarskog sustava. E, e, e, spomenuli ste vezu sa između bankarskog sektora i drugih financijskih institucija Europski e, parlament i nacionalni parlamenti moraju biti uključeni u tu raspravu. 2010. u parlamentu e, smo oštro zahtjevali e, zajedničku kulturu u, u donošenju zajedničkih propisa za interna tržišta E, e, rezovi e, proračuna tih tijela moramo uspostaviti jak sustav unutar Europske unije i u bankarskom sustavu. Ali moramo i vratiti suverenitet nacionalnim upravama. E, moramo ojačati e, bankarsku uniju i vezu između nadzornog kapaciteta banaka i drugih sektora. To treba, biti dio naše agende za budući razvoj. E, htjela bih zahvaliti Eduardo Cavriti za, na njegovim komentarima. E, e, naravno, odgovornost je osnovni e, element za kredibilitet cijelog sustava. Mm, ja se slažem s time da ako imamo nadzor, da je to pozitivan faktor, jer to znači da onaj koji vrži nadzor i na onim onaj koji se, nad kojim se vrši nadzor da oba ta tijela zna, znaju pravila. Tu se radi opet o tome da postegnemo ravnotežu i pravnu odgovornost. E, rekli ste da e, e parlament nastavlja rad na bankarskom nadzoru. Imamo E, izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, taj postupak se nastavlja. E, sada ćemo dobiti, taj izvještaj je već gotov, e, izvještaj izvjestitelja. Diskusija o amandmanuma će biti 23. veljeća. A a glasanje e, u ožujku. Imat ćemo jednu e, opsežnu raspravu u parlamentu o tome i e, molim vas da pratite tu raspravu jer je to jedna tema koja možda nije tako vidljiva, ali ali situacija je možda još važnija nego i još ozbiljnija nego prije moramo vidjeti kakove su učinke imale sve promjene u zakonodavstvu, kojim se problemima moramo pozabaviti kako bismo izbjegli nove bankarske krize. Moramo e, pažljivo pratiti što se događa u e, SAD-u sa takozvanim rule, što se događa u Velikoj Britaniji sa takozvanim Vickers Rule, dakle držav, u državama koje su, koji već idu u tom smjeru. Ne smijemo uh, uništiti ono što smo već postigli. Ovo je tema koja se sada treba pozabaviti detaljima. Hvala vam, savršeno smo e, na vrijeme dok zaključili ovu raspravu. Mislim da možemo završiti ovaj sastanak. Imali smo vrlo e, bogatu e, sesiju rasprava i svi se možemo složiti da nam je potrebna bolja suradnja među nama samima. Naročito kada je riječ o ovoj drugoj temi. To od nas e, zahtjeva stvaranja možda nekih novih veza, kao što je Liza rekla u, ovoj, u ovu ove propise su uključeni i nacionalni parlamenti, to je potrebno poboljšati razmjenu informacija. Pošaljite nam e, svoje komentare, trebamo se koordinirati kada je riječ o jedinstvenom nadzornom mehanizmu, trebamo biti odgovorni riječ o jako važnom sustavu revolucionarnom. Mislim da građani Europe nisu ni svjesni koliko će ovo promijeniti stvari i koliko je potrebno uložiti u odgovornost ovih potrebnih i novih mehanizama koji su također jako moćni i neovisni. Govorimo o nadzornom mehanizmu koji treba biti u okviru demokratske odgovornosti, treba garantirati čvrstu i stabilnu bankarsku industriju koja će podržati stvaranje radnih mjesta i rast. Hvala vam, zaključujemo sastanak i nastavljamo sa plenarnom sjednicom u 14.45 sati. Hvala.